Good afternoon. Um, Dobar dan i hvala svima što ste ovdje s nama na odboru IMKO za unutarnje tržištu i zaštitu potrošača. Sada ćemo imati zajednički, e, zajedničku radionicu u odnosu na pravila elektroničke trgovine e, i e, digitalnog doba. E, s nama e, je e, gospodin Aleks Agius Saliba, koji je izvjestitelj za zakon o digitalnim uslugama, kojim bi se trebala popraviti funkcionalnost i funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Kao što znate, Europski parlament ima jedinstveni model uključivanja nezavisnih e, profesora, think tankova, stručnjaka u zakonodavni e, postupak kako bismo donosili odluke e, koje se temelje na dostupnim dokazima. Parlament je promijenio u posljednjih desetak godina svoj način rada te je prešao na postupak donošenja odluka E, koji se temelji na e, dokazima i e, to je bolje donošenje zakona. Radi se zapravo o alatu koji tako promovira demokraciju i on je svakako važan korak kako bi se poboljšala e, u računljivost europskog zakonodavstva i kako bi e, smo omogućili bolju demokratsku e, debatu. Danas imamo osam stručnjaka iz e, evropskih e, think tankova, sveučilišta, komisije, agencije. Svi su oni s nama kako bi e, obavijestili naš odbor o stanju stvari u elektroničkoj trgovini te s nama sudjelovali u e, raspravi o budućem zakonu o digitalnim uslugama. Govorit ćemo o e, ovim stvarima. Kao prvo, analizirat ćemo stanje stvari te vidjeti na koji način možemo stvari unaprijediti. Drugi panel e, će razmišljati o tome i raspravljati o tome kako poboljšati zajednička pravila za europska poduzeća, a sve to e, e, kako bismo unaprijedili stvari za potrošače. Treći dio imat ćemo E, mišljenje Europske komisije, e, razmjenu mišljenja u odnosu na e, uredbu na kojoj se radi, te razmjenu mišljenja među kolegama. Evo sada ću dati riječ gospodinu Agiusu Salibi. Hvala lijepo. Doista mi je veliko zadovoljstvo što sam s vama i što sam ovdje e, supresjedatelj ove radionice. Ako me ne poznate, ja sam iz e, Malte, ja sam izvjestitelj e, za ovu zakonodavnu inicijativu u odnosu na digitalne usluge, a ja sam inače i SID zastupnik iz Malte. Dakle, radimo sada u dobu u kojoj su socijalni mediji sve važniji i važniji, uključujući socijalni i e, ekonomski život, a ekonomija platformi uključuje sve te aktere i poduzeća i građane. Platforme trebaju omogućiti socijalnu i ekonomsku razmjenu usluga, robe, informacija. Dakle, povezivanje s obitelji, s prijateljima, razmjena iskustava, kup kupovina e, bilo čega, e, robe ili usluga kao i čitanje knjiga. Možete koristiti, dakle sve te usluge e, koristit će se različitim platformama potrošači i poduzeća pokušavaju na najbolji mogući način e, koristiti se digitalnom ekonomijom, a platforme su e, korisne i za jedne i za druge jer omogućavaju bolji e, pristup robi i uslugama te bolju i glatke transakcije. Međutim, naravno, tu su izazovi koji se odnose na E, regulativu. E, svi se slažemo e, da postoje problemi konkurencije, dominacije na tržištu, asimetrija između platformi, građana, poduzeća i naravno onih koji donose zakone i pravila. E, imamo naravno europsko zakonodavstvo, politike koje postoje, koje se trebaju također i e, odnositi i primjenjivati na pružatelje digitalnih usluga i proizvoda. Međutim, vrlo često i potrošači i poduzeće se nalaze u situaciji e, koja, je, koja ide na uštrb jer se to zakonodavstvo krivo tumači ili E, ne e, e, precizno tumači. Zbog toga smo upravo ovdje danas kako bismo vidjeli kakvi su to izazovi pred nama, kakav je taj zakonodavni okvir i da razgovaramo o trenutačnoj direktivi o elektroničkoj trgovini koja je i dalje aktuelna a koja se treba primjenjivati u današnjem sektoru digitalnih e, usluga i e, prodaje. Dakle, koji su to izazovi koji su pred nama i koje su, koja su najbolja rješenja e, za ovakve izazove. Ova direktiva bila je začetnik interneta i mnogi dijelovi te direktive i dan danas fantastično funkcioniraju. Međutim, prije 20 godina digitalna ekonomija bila je potpuno različita od one kakvu imamo danas i neke odredbe te direktive treba e, izmijeniti, e, prilagoditi e, današnjoj situaciji. Treba ih aktualizirati. Mnogi akteri rade upravo na smatraju da bi, ovo, da bi ova revizija ove direktive mogla e, biti problematične. Međutim, ja smatram da je to jedna dobra prilika. Dobra prilika da maksimiziramo sve ono što je dobro i da se pozabavimo problemima koji postoje u današnjem zakonodavstvu kako bismo imali sigurnije, bolji, bolje okruženje i za poduzeća i za građane. E, direktiva e, o elektroničkoj trgovini e, se temelji na načelu zemlje podrijetle koja je bila izuzetno važna za slobodnu cirkulaciju robe i usluga na unutarnjem tržištu. Imamo naravno ograničenja u njoj za one među e, pružatelje usluga i druge e, odredbe. Kada je usvojena ova direktiva, platforme kao što su Google, Amazon i e, druge, Booking.com su bile u svom začetku. Facebook E, nije e, čak ni postojao u to vrijeme. Oni su pokrenuti 2004. i 2005. godine. Airbnb 2008. godine. Instagram još kasnije, 2010. godine. Dakle, u posljednjih 20 godina biznis model ovih e, platformi i poduzeća se potpuno izmijenio. Isto tako se i promijenila dinamika e, odnosa na tržištu. I meni bi bilo doista zanimljivo danas čuti kako e, se prožimaju ovi biznis modeli u odnosu na ove direktive koje postoji. Potrošači se danas nalaze pred mnogim problemima. Način na koji e, se e, vode određene platforme. Neke platforme upravo e, koriste svoju ulogu kako bi se ogradili od odgovornosti u odnosu na transakcije ili na usluge u kojima posreduju. Na primjer, nesigurni proizvodi. Vrlo lako ih se može prodati preko različitih digitalnih prodajnih mjesta e, i e, time dovodimo potrošače u rizik. Imamo sve veći broj platformi, sve veći e, broj kolaborativne ekonomije i veliki broj pružatelja usluga, funkcija, vertikalne integracije, ali i veličine. Ekonomija platforma se doista izmijenila i moramo sada pratiti te promjene. E, pravila su se izmijenila. Vidjeli smo puno e, e, različitih zakonodavnih akata koji su doneseni recimo u Francuskoj i u Njemačkoj koji prate upravo takve aktivnosti. Dakle, radi se o zapravo aktivnostima koje su e, lokalizirane, a sektor je vrlo važan i do globalne vrijednosti. Zbog toga e, trebamo e, uhvatiti korak s ovim izmjenama. Evropska unija je bila među najvažnijim E, igračima na tom tržištu. Međutim, danas je Europska unija na neki način prvijenac koja donosi pravila i to ne samo za Europsku uniju, već na globalnoj razini. Što se tiče privatnosti e, podataka, tu smo bili prvi i pred nama je sada ova nova prilika da odemo korak dalje. Međutim, ne smijemo zaboraviti nešto, a to je da je Europa e, da je ona utemeljena na vrlo važnim načelima e, koje se moraju primjenjivati i na digitalni svijet. Ova e, direktiva treba svakako biti usredotočena na potrošače koji moraju biti zaštićeni jer oni su stup elektroničke trgovine i upravo tu moramo iznaći sinergiju kako bismo e, na, kako bismo e, reformu proveli uspješno. Trebamo gledati naprijed. Digitalno tržište izgrađeno je na e, povjerenju na visokoj razini zaštite potrošača i to je put kojim trebamo ići. Danas ćemo razmisliti o tome kako zaštititi sutrašnje E, korisnike. Kako ćemo imati digitalno jedinstveno tržište koje će biti korisno i za poduzeća i za građane. Hvala na pozornosti. Prije, prije nego počnemo nekoliko praktičnih informacija, trebali e, biste znati da se radionica prenosi na internetu, prezentacije i biografije e, govornika su na raspolaganju na web stranici našeg odbora, a sažeto izvješće će biti na raspolaganju za nekoliko tjedana, bit će na web stranici Europskog parlamenta. Kao što možete vidjeti, jedan od sudionika E, će govoriti s nama preko video veze, to je u okviru drugog panela, a u okviru prvog panela predstavljam profesor Aleksandra Destrela, sveučilište Namur i e, Centar za regulativu Europe i i profesora Nölka sa sveučilišta Osnabrg. Govorit ćemo o pravnom okviru za e-trgovinu i e, određenim preprekama za slobodno kretanje usluga te e, profesor Simoneli koji će nam govoriti kako u potpunosti iskoristiti sve prednosti zajednog tržišta. Svi govornici, budući da imamo vrlo ograničeno vrijeme, možemo im dati na raspolaganju samo 7 minuta, što je naravno vrlo kratko i e, svakako pokazivat ćemo vrijeme tako da ćemo e, e, naznačiti ako ste prekoračili vaše vrijeme. Sada riječ dajem gospodinu Aleksandru Destrelu o direktivi o e-trgovini koja je zaglavni kamen unutarnjeg tržišta. Izvolite. Hvala lijepa na pozivu i dobra večer svima želim napraviti tri stvari. Nakon što govorimo o ciljevima direktive, i to je predsjednica već spomenula, dobro je prisjetice koje su zapravo e, stupovi direktive. Nekoliko stvari se dogodilo od njezinog donošenja i trebaju možda promijeniti. Cilj e, same direktive bilo je stvoriti istodobno i e-trgovinu i unutarnje tržište, budući da su to dobri saveznici. Ako imate unutarnje tržište, imat će bit će lakše e, platformama e-trgovine e, i time se zapravo ostvarile su se dvije stvari. Prvo, e, a to je proporcionalni skup pravila. Dakle, ako ste platforma morate poštivati pravila zemlje u kojoj ste uspostavljeni i to pravilo mora biti proporcionalno. Drugo pravilo je naravno povjerenje. Povjerenje korisnika i zato postoji puno pravila zaštite u dotičnoj direktiva, isto tako i povjerenje između država članica i zato postoje mehanizmi suradnje među državama članicama koji se eventualno mogu poboljšati, a to ću, o tome ću nešto kasnije. Drugi element povjerenja je osigurati da svaki čimbenik u e, tom lancu ima svoju ulogu u pridonošenju sigurnome internetu. Dakle, i e, platforme, i korisnici, i vlasti. I to je bio bio cilj direktive. Kao što sam rekao, četiri su stupova. Mi pokušavam ih organizirati prema tome gdje su postigli bolje ili loše e, rezultati, tako da im možemo dodijeliti i medalje. Onaj stup koji dobro funkcionira je unutarnje tržište, kao što je predsjednica rekla. To je jedna od ključnih elemenata direktive koju treba zadržati postoje neka pravila vezana za zaštitu e, korisnika, odnosno potrošača, jer znamo da direktiva o e-trgovini je više od e, direktive za zaštitu potrošača. Tu je pravilo, e, ugovora, pravilo oglašavanja i možemo reći da je to funkcioniralo relativno dobro, dakle zlatna medalja. Onda imate odgovo, izuzeća odgovornosti koje je predviđeno za tri vrstu usluga, a to je e, caching, odnosno međuspremanje, E, ili udomljavanje, odnosno samoprovođenje i tu bih rekao da je to srebna srebrna medalja. E, pravilo, međutim, nije bilo sasvim jasno, što je dovelo do različitih tumačenja u različitim državama članicama i mislim da je tu direktiva mogla ostvariti bolje rezultate, dakle tu je prilika za njezino poboljšenje. Potom tu će biti pitanje e, provedbe, o tome ćemo također čuti prezentaciju. Direktiva je bila tada, u vrijeme kad je donesena, vrlo futuristička E, dakle rad, predvidjela je recimo izvan sudsko rješavanje sporova, ali ovome dajem samo brončanu medalja, zato jer je dio koji se odnosi na sankcije vrlo slab i suradnja među državama članicama nije dobro funkcionirala, odnosno ne onako kako je trebala. I tu postoji prostor za poboljšanje. I kao što je predsjednica e, spomenula, došlo je e, do danjeg razvoja događaja tijekom e, zadnjih 20 godina. Imamo platforme, neke su veće, čiji učinak je mnogo veći, imaju financijska sredstva, a neke platforme su interaktivne. Dakle, neki, dakle korisnici imaju jednu interaktivniju ulogu. Imamo nove tehnologije, što otvara prostor i za prilike ili za e, rizike kao što je umjetna inteligencija e, jedna od tih. I na posljedku imamo nove e, zakone na europskoj razini, a to je direktiva o uslugama, po, također zaštita potrošača koja se tijekom posljednjih 20 godina poboljšava. Posljednji saziv parlamenta poboljšao je pitanja odgovornosti vezano za audiovizualne usluge, autorska prava i sadržaj, teroristički sadržaj na internetu. Definitivno trebamo jednu koherentnost između svih tih novih zakonodavnih akata koji su se javili proteklih 20 godina i kao što je predsjednica e, spomenula, postoje fragmentiranje, dakle jedan nejednaka slika u različitim državama članicama, to je, to je razlog za zabrinutost za nas, kako za nas, tako i za Europski parlament i one koje vjeruju u unutarnje tržište, jer sve više vidimo da neke države koje žele stvari regulirati na ovi ili one način. Imamo zakon u Njemačkoj, moguće i u Francuskoj, novi zakon u e, Ujedinjenoj kraljevini Danas ujutro čitao sam prijedlog e, Europske komisije iz 2008. i dobro je pročitati taj akt i možete vidjeti da ono za što je komisija bila zabrinuta, stoga moramo biti oprezni i djelovati na europskoj razini. Mi smo danas poprilično u sličnoj situaciji, stoga je potreban dodatan poticaj za ostvarenje unutarnjeg tržišta. Dakle, moja procjena vezano za akadem, dakle, akademsko znanje i e, lektiru koju sam prošao i hvala vam lijepa što ste nas pozvali na ovu raspravu, su tri stvari. Prvo, unutarnje tržište. Direktiva je ostvarila dobre rezultate i donijela je puno koristi za potrošače, za poduzeća. Dakle, tu trebamo zaštititi taj dobitak e, i poboljšati to u smislu e, da sustav suradnje među državama članicama treba poboljšati. Što se tiče e, izuzeća odgovornosti, to će biti u srži same rasprave. Znamo da pravilo nije kad kad sasvim jasno niti dobro prilagođeno sadašnjemu, e, sadašnjoj vrlo interaktivnim platformama. Komisija je već radila na preporukama prije dvije godine što je bio dobar korak. Dakle, sada je pitanje kako nastaviti u tom smjeru i možda integrirati neke od elemenata e, koji su sada u preporukama u e, direktivu. Kako bismo proveli e, direktiva, moramo pronaći novi način kako ostvarivati, provoditi pravila. E, dakle, to je novi način e, provedbe, a to je u, uvođenje tehnologije kao što je umjetna inteligencija i to je jedan od načina. Dakle, to je moja e, procjena direktive i sretan sam što mogu nastaviti raspravu svima. I sve to unutar sedam minuta. Hvala vam lijepa. A sada riječ dajem profesoru Šulte Nölke za njegovu prezentaciju, to je e, pravni okvir e, e, e-trgovine u unutarnjem tržištu, a to su prepreke sadašnjem slobodnom protoku usluga. Također imate 7 minuta. Hvala vam lijepa, hvala lijepa na pozivu, dobar vam dan. Ja imam tri zadatka unutar sedam minuta. Dakle, govorit ću o pravnom okviru od donošenja direktive o trgovini i malo ću se pozabaviti preostalim e, preprekama za slobodno kretanje digitalnih usluga i isto tako o mogućem daljem djelovanju. Ovo je samo popis e, e, zakonodavnih akata koji su doneseni nakon stupanja na snagu direktive. To su glavni ciljevi e, vezano za uredbu, e, o, naravno GDPR, uredba, e, pitanja vezana za zaštitu autorskih prava, audiovizualnih usluga. Time se prokrčio put prema temi koja je sada na stolu, a to je zakon o digitalnim uslugama koji uključuje ažuriranje direktive i ono što je zanimljivo, da su ovi zakonodavni akti već sadrže određene elemente koji treba generalizirati i staviti u ukorporirati u novi zakon o digitalnim uslugama i naravno dobro iskoridirati. Glavni e, primjer jest odgovornost platformi. Time prelazim na e, izazove, e, sadašnje izazove tržišta koje profesor Destrel je već spomenuje, naime gospodarstvo platformi se promijenilo. Možete reći da stara ideja o problemima bili su bipolarni problemi između prodavatelja i kupca, između nositelja prava i kršitelja prava, recimo intelektualnog vlasništva, a sada vidimo jedan e, trokut, naime sa trećom stranom koja je uključena u to, a to je platforma. Dakle, e, Dakle, pitanje je mogli li platforme biti odgovorne za ono što nisu e, ostvarile je li su kršile recimo prava intelektualnog vlasništva i to je jedno od ključnih pitanja koje treba razriješiti kroz e, zakon o digitalnim uslugama. Nešto što je također spomenuto jesu e, odredbe o takozvanoj sigurnoj luci koje štite određene pružatelje usluga, odnosno e, e, i štite ih od odgovornosti koje su dobro funkcionirale, ali su ipak bile negativne. Zato jer je u pozadbini bila ideja da tu uvijek postoji određena odgovornost Dakle, postoji, tu je pitanje, dakle jedno od velikih pitanja, dakle novi zakon o digitalnim uslugama eh, bi trebao uvesti takozvanu pozitivnu odgovornost, eh, dakle pružanje eh, određenih prava prema platformama i pružateljima usluga. Samo da spomenem, vrlo važno jest pitanje održivosti, koje treba uzeti u obzir. mi svi vidimo kako su platforme, dakle, platforme danas imaju jednu društvenu dimenziju koju nismo mogli zamisliti prije 20 godina. Tu postoji i određena opasnost za demokratske mehanizme, za društvenu stabilnost. I svi mi vidimo da je internet postao toliko važan za život svakog čovjeka do te mjere da u nekom trenutku ćemo morati porazmisliti o temeljnom pravu pristupu, e, pristupa internetu kao jedna od temeljnih potreba i možda bi Europska unija trebala e, zajamčiti ili e, zamisliti neke nove tehnike. Što se može učiniti i što treba učiniti? Vrlo je jasno da bismo e, e, se zapravo da je potrebno više obveza vezanih za transparentnost da odgovorimo na sadašnju situaciju na tržištu. Dakle, uloga platformi mora biti vrlo jasna, tu moraju biti informacije o e, identitetu pružatelja sadržaja kao i također mehanizmi za uređivanje sadržaja i isto tako ono što je spomenuto, odgovornost, pitanje odgovornosti su bit će ključne. Možda postoji dvije vrste odgovornosti i jedan i drugi su važni. E, s jedne strane možemo govoriti o interni odgovornosti, dakle odgovornost prema korisnicima platformi, dakle e, prodavatelj može imati, e, može imati potraživanje zahtjev prema platforme zbog kvalitete robe, no platforme također mogu imati, e, imati eksterne učinke Dakle, i jedno i drugo pitanje, jedna i druga odgovornost mora biti razriješena. Strategije za ponovno e, dobivanje kontrole nad tržištem napose od strane države i Europske unije je mješavina različitih instrumenata, dakle zadaća je to zakonodavaca. Ideja kodeksa ponašanja prije 20 godina nije dobro funkcionirala. E, profesor Destrel je to spomenuo i ja bih predvidio jednu mješavinu kako zakonodavstva, normiranja koja je ključna, ali isto tako i e, praćenja, odnosno kontrole od strane Europske unije i organizacije država članica kao ključno za e, pronalaženje prave mješavine tih instrumenata kako bi se ažurirao pravni okvir za digitalno gospodarstvo. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Naš treći govornik u ovom je dr. Simona Lee iz e, o tome kako u potpunosti iskoristiti sve prednosti unutarnjeg tržišta za e, e-trgovinu i nove prilike, odnosno izazovi za digitalne usluge 20 godina nakon usvajanja direktive o e-trgovini. Hvala vam lijepa što ste me pozvali na ovo zanimljivu e, raspravu. Dakle, govorit ćemo o ekonomskom aspektu. E, dakle, gledamo e, koristi koje pokušavamo maksimirati i troškove koje pokušavamo minimirati. Dakle, koristi su već spomenute, to su, one postoje. A to je dobrobit e, potrošača, e, niže cijene, uključeni izbori, ali isto tako i društvena kohezija. E, ljudi koji ne mogu otići u trgovinu mogu dobiti robu kod kuće. To su dakle koristi, to su koristi unutarnjeg tržišta e-trgovina smanjuje e, zapravo e, udaljenosti, poboljšava koheziju unutar same Europske unije. Ljudi i poduzeća u udaljenim područjima mogu imati pristup jedinstvenom tržištu lakše zahvaljujući e-trgovini. E, to su naravno koristi za mala i srednja poduzeća koja su okosnica našeg gospodarstva, pristup novim tržištima i mogu poboljšati svoju ponudu time što uče od svojih konkurenata i mogu dobiti više prihoda. Međutim, e, te koristi do sada nisu u potpunosti iskorištene zato jer postoje prepreke. U tom pogledu većina tih prepreka odnose se na prekograničnu e-trgovinu koja je manje zapravo razvijena nego što postoje na nacionalnoj razini. Jedna od najvećih prepreka jest E, digitalni sadržaj i e, dakle e, sadržaj pokriven autorskim pravima. Ne smijemo zaboraviti da tržište vezano za sadrže pod autorskim pravima čini veliki dio tržišta. Moramo se pozabaviti troškovima. E, i tu možemo shvatiti što se e, e, dogodilo posljednjih 20 godina. Direktiva o e-trgovini je donesena u trenutku kada internet je bio tek na svojim začecima. Dakle, s jedne strane su bili potrošači i internet je mogao povezivati potrošače, potrošače i poduzeća. Do sada do, e, gdje je postojalo samo jedno pasivno e, posredovanje, a danas, 20 godina nakon toga, imamo platforme koje su zapravo na neki način e, vratari interneta. E, i e, gospodarski učinak je veliki. Kako na e, ponude, na strani ponude imamo veliki broj tvrtke koje mogu preko platformi prodavati svoje robe i usluge. Ne radi se samo o posrednicima, već platforme nude pored posredništva i veliki niz usluga. To su dostavlja, skladištenje, izdanja računa. One zapravo smanjuju E, pristup, odnosno olakšavaju pristup e-tržištu i na neki način premošćuju e, onaj jaz koji se nije mogao kroz e, zakonodavstvo. Dakle, mi nadvladavamo određene prepreke, ali kada gledamo na stranu potražnje, postoji, dakle studije pokazuju da 60% privatnog potrošnje, odnosno 30% javne potrošnje se odvija preko digitalnih platformi i 70% potrošača e, kada kupuju robe i usluge oslanjaju se na platforme. To znači da je puno upravo e, aktivnosti potrošača odvijaju se pred e, plotmane mi svakako trebamo pogledati u troškove jer se oni moraju smanjiti. Radi se o prije svega energetici i o zaštiti okoliša. Očekuje se da 8% 8% E, potražnje za električnom energijom do 2030. bit će upravo iz ovog sektora. Ne smijemo zaboraviti, tu su i porezni gubici. E, velike tehnološke e, tvrtke imaju strategije za smanjenje količine poreza koje, koje plaćaju i to je na uštrb niza država članica. I tu su naravno troškovi vezani za tržišnu silu. Dakle, platforme rastu, mogu Eh, izvući puno vrijednosti 35% cijene koje potrošač plaća može zapravo biti usmjeren na samu platformu za usluge koje ona pruža. Oni imaju snažnu pregovaračku e, snagu prema e, poduzećima, a isto tako imaju snažnu moć prema potrošačima. Dakle, postoji jedna informacijska asimetrija i oni utječu e, na način kako potrošači kupuju robe na internetu koje su moguća rješenja? Kada pogledamo koje su koristi, kao što rekao smo, trebamo ukloniti preostale prepreke. Radi se o osiguravanju da puno zakonodavnih akata koji su doneseni će biti, e, biti provedeni i revidirani ako, e, kako bi se povećala njihova djelotvornost. Radi se također o e, preispitivanju pitanja autorskih prava, pitanja teritorijalnosti. Osiguramo da e, e, podatkovni centri budu zeleni, da se potiče obnovljivi izvori energije, a na tome komisija intenzivno radi, radi se o pitanjima oporezivanja. Zna da OECD je pos, do kraja godine treba uvesti digitalni porez. Ako se to ne dogodi, Europska unija mora intervenirati, moramo biti hrabri od ostatka svijeta. Svakako e, se tim pitanje moramo pozabaviti. Isto tako treba osigurati da se e, tržišna moć ne zlostavlja, ne zloporavlja. Dakle, izgleda da se e, ne radi uvijek o zlostavljanju, odnosno zloporabi e, dominantne pozicije, već se radi isto tako o e, tome da revidiramo uredbu koja regulira odnose platformi prema poduzećima, dakle trebaju preispititati, a isto tako treba gledati kakav je odnos platformi prema potrošačima i građanima. Tu je pitanje odgovornost, ali i transparentnosti. Dakle, e, da se izbjegne e, zloporaba informacijske asimetrije. E, I imamo također imamo čuvara interneta koji postoje, koji nužno nije loš, ali moramo vidjeti kako surađivati sa digitalnim platformama kako bi upravo oni pridonijeli održivijoj i proizvodnji i potrošnji. Hvala vam lijepa. Thank you. That concludes uh, the first panel and I will give the floor to... Hvala lijepa. Evo sada smo čuli paneliste, sve paneliste za prvi panel. Sada ćemo prijeći na drugi panel, drugi dio radionice. Tim panelista, odnosno tema panelista je kako poboljšati trenutne jednake uvjete za europska poduzeća kako bi toga imali koristi potrošači. Imamo pet različitih prezentacija. Na redu je najprije profesor Jan Nordeman sa sveučilišta Humboldt iz Berlina koji će nam nešto reći o odgovornosti i dužnoj pažnji pružatelja digitalnih usluga i funkcioniranju unutarnjeg tržišta za digitalne usluge. Nakon toga ćemo čuti profesora Dinu Pederšija sa sveučilišta iz Pize koji će nam predstaviti najnovija kretanja i inovacije na području umjetne inteligencije koje se primjenjuje na e-trgovinu. Nakon toga ćemo čuti doktoricu Melanie Smith sa sveučilišta Cardiff koja će govoriti o provedbi suradnji između država članica nakon toga ćemo čuti profesora dr. Giovanija Sartora sa Europskog sveučilišta Europskog instituta iz Firence koji će nam predstaviti nove aspekte i izazove na području zaštite potrošača. I na posljedku gospodin Nick Zoneman iz Future Candy će nam predstaviti najnovija kretanja, najnovija zbivanja na području digitalnih usluga. Na redu je najprije profesor dr. Jan Nordeman koji će nam nešto reći o odgovornosti i dužnoj pažnji pružatelja digitalnih usluga i funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Imate sedam minuta, izvolite. Hvala lijepa. Hvala što ste me pozvali na ovaj vrlo zanimljivi događaj. Najprije moram reći, moram vas razočarati, jer da imam sedam minuta, onda bih ispunio pravilo da Njemci nikada ne započinju svoju prezentaciju šalom, već uvijek sa sadržajem. To moram sada preskočiti, što nam dovoljno vremena, i odmah započeti sa svojom prezentacijom. Dakle, zašto moramo govoriti o odgovornosti i dužnoj pažnji pružatelja digitalnih usluga? internet jer nam je donio mnogo blagoslova, no isto tako i mnogo nedostataka. Jedan od najvećih nedostataka je to što je stvorio mnogo prekršaja i to čak masovnih razmjera. I teško je slijediti pojedinačne korisnike jer ih je vrlo teško identificirati i teško je ostati anoniman i stoga postoje velike brojke i stoga je vrlo učinkovito pratiti pružatelje koji su zapravo usko grlo kako bismo učinkovito mogli kazneno progoniti prekršaje. Radi se i o tome da se zadrži povjerenje u digitalne usluge. Dakle, moramo imati jedan centar povjerenja koji mora ispunjavati određene obveze dužne pažnje kako bi se spriječili prekršaji. Dakle, što bi zapravo trebale biti dužne pažnje pružatelja usluga? To je obveza koju oni moraju ispuniti, ali moraju biti i razmjerni. Mora se raditi o uravnoteženim interesima u odnosu na rezultate i to treba oblikovati dužnu pažnju. Može se raditi o građanskim dužnostima, no to mogu biti i administrativne i kriminalne dužne pažnje. Taj pojam dužne pažnje i odgovornosti je nešto što je poznato i u svijetu prije interneta. Siguran sam da u svim vašim jurisdikcijama imate primjer odgovornosti vlasnika trgovine koji nije dovoljno brinuo o svojoj trgovini, te se kupac pokliznuo na kori od banane i slomio nogu. To je analogna dužna pažnja. Taj koncept nije dakle novi, no mi smo morali sve to preobraziti u digitalno doba, posebice na razinu pružatelja usluga. Ono što moramo dodatno ustvariti kako bismo oblikovali obveze dužne pažnje, postoji jedan vrlo bitan element i gospodin Šultenrke je već to spomenuo u svom govoru, moramo razlikovati pravila koja uspostavljaju odgovornost pružatelja usluga i pravila koja štite od odgovornosti pružatelja usluga. Prvi dio uspostava odgovornosti je djelomično samo harmoniziran. Na europskoj razini postoji određena harmonizacija specifična za određene sektore, na primjer autorsko pravo je prilično daleko odmaklo u europskom konceptu u smislu utvrđivanja odgovornosti, no drugi sektori zaostaju. Pravila zaštite od već uspostavljene odgovornosti jesu harmonizirana u najvećoj mjeri i to je ono što znamo iz direktive o e-trgovini, posebice članci od 12. do 14. Također i članak 15. iz direktive o e-trgovini bi se ovdje trebao ubrojiti. Možda jedna kratka napomena profesoru su procjena odredba vezano uz odgovornost u direktivi o e-trgovini. Mislim da oni se služe čak i više od samo srebrne medalje. Da, mi kasnimo nekih dvadesetak godina i svijet se mijenja na internetu, no međutim ipak se prašina malo slegla i imam već određena postojeća sudska praksa vezana uz direktivu o e-trgovini te pravna nesigurnost nije toliko prisutna u toj mjeri u kojoj je to bio slučaj na početku. Stoga bih rekao da ne postoji tako velika potreba da se baš sve reformira, možda neki pojedini dijelovi, ali ne baš sve. Nešto drugo, nakon 20 godina, prilično dobro funkcionira zahvaljujući sudskoj praksi. Dakle, razlikovanje između uspostavljanja odgovornosti i zaštite od, od odgovornosti, samo jedan primjer koji nije akademske naravi, već praktične naravi. E, u Njemačkoj je bio jedan slučaj e, autorskog prava vezano uz YouTube. Žalbeni sud u Hamburgu je ustvrdio da YouTube ne potpada pod članak 14. No, sud nije mogao dodijeliti odštetu e, zbog kršenja YouTube youtube zato što ne postoji pravilo u zakonu u Njemačkoj koji bi uspostavio kršenje. I zato sam ja to nazvao djelomičnom harmonizacijom, jer ako ne harmoniziramo utvrđivanje odgovornosti, harmonizacija nije cjelovita. Koji postoje određeni prijedlozi za obveze dužne pažnje? o kojima možemo razgovarati u smislu zakonodavnog projekta, dužna pažnja da se rije, da, da se uhvati u koštac sa kršenjima zakona izravno. Dakle, imamo tri oblika dužne pažnje. E, obveza uklanjanja sadržaja, to je uobičajeno izvan EU-a, također obveza da sadržaj e, trajno bude uklonjen i postoji treća obveza da se preveniraju e, prekršaji koji nisu istovjetni, ali ekvivalentni. To je usklađeno sa člankom 15 kao što je to bio slučaj sa predmetom protiv Facebooka i to je Sud Europske unije ustvrdio prije nekoliko tjedana. Već postoje određena pravila koja proizlaze direktive o autorskim pravima koje idu u istom smjeru te trojake obveze dužne pažnje za, u slučaju prekršaja. Postoji još jedna dodatna dužna pažnja koja se posebno tiče nezakonitih poslovnih modela. Moram nešto reći o samom kontekstu. Ne radi se samo o YouTube-u koji upravlja zakonitim poslovnim modelom, no tu i tamo se pojavljuju određeni prekršaji, već postoje i prilično visok broj nezakonitih poslovnih modela koji strukturarno e, čine prekršaj na svojim mrežnim stranicama e, ponekad e, i pružatelji usluga iz Europe ih obslužuju. Stoga bih ja započeo sa prvim pravilom, morate znati tko je vaš klijent kako biste mogli progoniti operatera mrežne stranice ako se radi o europskom pružatelju usluga. I još nešto u čemu ne mogu govoriti detaljno, ja možda je potica za razmišljanje da govorimo o e, dužnoj pažnji za višu razinu transparentnosti u pogledu pružatelja usluga. Želio bih zahvaliti profesoru Nordemanu na njegovoj prezentaciji i uistinu je poštivao vrijeme od 7 minuta. Sada ću dati riječ profesoru doktoru Pedereskom, koji će nam nešto reći o najnovijim zbivanjima, inovacijama koje nam je donijela umjetna inteligencija koje se primjenjuju na e-trgovinu. E, profesore, imate 7 minuta. Hvala lijepa. I ja bih želio doprinijeti ovoj radionici. Želim bih nešto reći o socijalnim dimenzijama koje donosi umjetna inteligencija na mnogim platformama. Samo ukratko pokušat ću pojednostavniti priču i reći ću da je suvremena umjetna inteligencija zapravo je više od učenja od podataka. Obzirom da postoji mogućnost da se iskoristi veći broj primjera koje stvaraju ljudi, možemo učinkovito rješavati dugoročne probleme koje stvara umjetna inteligencija. To je područje koje postoji već 40 godina. E, dakle, moram e, prepoznavanje sadržaja određenih slika, e, također prepoznavanje jezika. Postoje mnogi aspekti umjetne inteligencije, kao što su, na primjer, argumentacija, e-učenje, prilagodba ljudskom okruženju, interakcija između stroja i ljudi i kvaliteta E, umjetna inteligencija ovisi o kvaliteti podataka e, na temelju kojih e, umjetna inteligencija uči. Postoje mnogi primjeri sofisticirane analitičke tehnike i računalna infrastruktura koja, koja generira određene rezultate, kao što su, na primjer, briljantni prijevodi tekstova, odnosno briljantna identifikacija sadržaja slika ili videa. Naravno da sve to donosi određene rizike, i jedan koji, o kojem se danas govori je činjenica da vrlo često logika odluka koju donose modeli umjetne inteligencije nije transparentna, sakrivena je u crnim kutijama koje u cijelosti ne razumiju ljudi koji su ih razvili. I postoji rizik da se uči na temelju pristranih podataka, odnosno da imamo modele e, učenja koji E, mogu sadržavati štetne bagove pogreške u svojim softverima koji nisu e, detektirani tijekom testiranja ili mogu se profilirati modeli kod donošenja odluka, na primjer u pravosuđu, e, koja već sadrži diskriminaciju vezano uz nove ili starije ranjive skupine. Postoji vrlo bitan smjer istraživanja kojeg bi trebalo poticati putem pravila. Moramo imati imati informaciju koja je pouzdanija i koja je od ključne važnosti za suradnju između ljudi i strojeva. Opća uredba o zaštiti podataka je samo zagrebla po površini, no moramo ići dalje. Danas ću se pokušati fokusirati na jednu dimenziju o kojoj se do sada nije toliko govorilo, vezano uz umjetnu inteligenciju, vezano uz e, internetske platforme. Socijalna dimenzija. Umjetna inteligencija je kolektivna inteligencija, tehnologija kolektivne inteligencije koja e, koristi iskustva ljudi. Ljudi zajednički surađuju pružajući izvor podataka za tu inteligenciju, no kod platformi to se primjenjuje prvenstveno na pojedince, na profile pojedinaca na temelju oglaš, logike oglašavanja kako bi se privukla pažnja e, ljudi, kupaca, kako bi oni što više klikali, lajkali, kupovali. E, te preporuke i ti alati zapravo žele ljude učiniti inteligentnijima, povezati ih sa najizvjesnijim proizvodima, prijateljima, e, GPS-om, navigacijskim sustavima. No da li je to najmudriji način? Čini se da je prikrivena argumentacija da se individualce treba učiniti inteligentnim, pametnijima i da će zahvaljujući tome i gomila ljudi postati inteligentnija. To je pogrešno. U većini slučajeva to tako ne funkcionira. Mnoštvo gomila inteligentnih ljudi zapravo može biti vrlo glupa u nekim situacijama zbog e, sveukupnog učinka. Ono što želim reći je da imamo mnogo primjera koji pokazuju da agregacija inteligentnih ljudi zapravo sveukupno nije inteligentna, na primjer u prometu, u javnim konverzacijama na internetskim tržišnim mjestima. Uzmimo na primjer tražilice e, društvene mreže, tržišna mjesta na internetu. Oni sugeriraju najpopularnije izbore, sadržaje, vršnjake, proizvode. Dakle, za ljude kao što ste vi na temelju vaših profila koji se uparuju. No, stoga se pojavljuju veliki centrovi, ekstremna nejednakost. E, oni koji su popularni postaju samo sve još više popularniji i na taj način se osiromašuje raznolikost i to se umjetno tako događa, ne namjerno, Ne tvrdim da se to namjerno, da je to namjera platforme, ali to je rezultat. Agregirani učinak mnogih prijedloga, sugestija. E, profili se uče na temelju korelacija, dakle vas se povezuje s nečim što je vama slično i što će radikalizirati zapravo vaše preferencije i mišljenja. E, to je vrlo poznati i složeni sustav. No, sve se to odnosi na složene mreže i ako sve to povežemo sa preporukom za konformitet, stvorit ćemo vrlo dugo, vrlo čudnu distribuciju unutar koje će samo neki razmjenjivati podatke, a velika većina drugih ne. Imamo sličnu situaciju i kod umjetnih mišljenja na internetu preporuke za e, recimo sadržaj i e, vršnjake koji su vaši istomišljenici. To je opasno za korisnike jer dolazi do umjetnog e, umjetne primjene e, radikalizacije, filtera i smanjivanja e, diversifikacije što je prijetnja pluralizmu i mudrosti e, mnoštva i na posljedku našoj demokraciji. Studije pokazuju da ako imamo određene predrasude na našim medijima, tada se ne može uspostaviti konsenzus koji je u sigurnosti koji je također pristran. Na posljedku moram reći, Europa mora težiti raznolikosti na internetskim platformama, internetskim mjestima. Raznolikost od ključne važnosti za Europu. To je najbitnija snaga Europe na ekonomskoj i kulturnoj e, razini, a pouzdavajući se na preporuke koje teže konformitetu, a ne raznolikosti, je nešto što je vrlo opasno ne samo za poprivatnost po privatnost potrošača i zaštitu privatnih korisnika, e, koji mora biti zaštićeni od manipulacije i diskriminacije, već postoje daleko sašte posljedice u društvenom smislu, u smislu povećane polarizacije i smanjenja raznolikosti. Po mom mišljenju, Europa bi trebala iskoristiti alate umjetne inteligencije koji e, potiču raznolikost i medijske informacije i ekosustave koji promiču vezu između različitih mišljenja kod složenih kontroverznih pitanja. Dakle, tržišna mjesta koja inteligentno promiču raznolikost europskih proizvoda i ljudi, te također sve to mora biti više jezično. Umjetna inteligencija može pomoći u spanju različitih kultura i jezika u Europi, jer e, automatski prijevod se vrlo brzo razvija i omogućuje nam uklanjanje prepreka i stvaranje Europe koja je više integrirana. Hvala lijepa, doktore pederski na vašoj prezentaciji. Ja sada ću dati riječ doktoru Smithu koji će nam nešto reći o provedbi i o suradnji između država članica. Hvala Inko što me pozvao na ovu radionicu. Neću sada proći kroz cijelu prezentaciju jer nemamo puno vremena, ali reći ću dvije ili tri stvari. E, kao prvo nešto e, bih rekla o tome ukoliko je važno e, da izmijenimo uredbu u novi zakonodavni akt o elektroničkoj trgovini. Za to nam treba učinkovita učinkoviti regulatoran mehanizam, a nakon toga ću vam nešto ukratko reći o modelu koji se meni najviše sviđa. Zašto e, nam treba ovaj akt? Zbog toga što direktiva o e, elektroničkoj trgovini više ne funkcionira jer e, treba uzeti u obzir probleme i rješenja za uređenje elektroničkog E, elektroničke trgovine. Dakle, do sada smo imali e, pristup koji se bazirao na e, izboru potrošača, a sada bismo trebali imati jedan okvir koji će se usredotočiti na javne vrijednosti. Fond na temeljna prava u imali smo E, slobodu e, govora koji je e, bio na neki način branik za odgovornost, ali to je zapravo američki način gledanja na svijet. To nije nešto što imamo u povelji o temeljnim ljudskim pravima. Nažalost, još i dalje u direktivi komisije imamo kao regulativni okvir ovu premost e, e, slobode govora. E, ovdje ću vam pročitati neke detalje. Ovdje piše da vjerujemo u liberalan pristup. Zatim kažemo da vlada nema legitimitet za reguliranje. Nakon toga imamo realistički pristup. E, tržište e, to ne kontrolira, ključni igrači određuju pravila i e, na kraju imamo zakonodavca koji se treba usredotočiti na diskretne rizike i štete umjesto da se usredotočuje na procese i strukture. E, kasnije e, možemo e, pročitati da velike korporacije su postale, sami sebe upravljaju u, i to preko ugovora. To imamo u Murray and Black ovo smo tamo našli. Međutim, na što se trebamo usredotočiti? To su upravo ovi horizontalni procesi unutarnja struktura, a ne vanjski učinak istih. Moramo zapravo smanjiti e, e, područje primjene e, kako bismo, kako bismo se usredotočili na biznis modele i platforme, a ne široko gledati. Jer ako nije moguće provesti pravila, onda pravila ne služe ničem. Dakle, ja sam u svojem izvješću e, pogledala e, instrumente e, digitalnog tržišta, ali nemam sada vremena o tome. Drugi dio mog izlaganja odnosi se na akt o digitalnim uslugama koji ne može riješiti sve probleme što se tiče regulative. I to nije njegov cilj E, kako bismo za početak moramo imati e, usklađene ciljeve i vrijednosti koje želimo e, dakle stvoriti i zato nam treba povjerenje i legitimitet i to ne u platforma već u cijelom sustavu uređenja sistema to je ono što je od ključne važnosti ne znam je li ovo vidite. Ovo je model koji sam ja predložila za e, dakle e, provođenje horizontalnih e, pravila koje se provodi iznutra. Dakle, dizajn samog modela GDPR-a kao i model zaštite potrošača. Zašto e, sam e, predložila ove modele? Zato što GDPR nam daje upravo ovaj zakonodavni okvir e, javnih vrijednosti. A mehanizam za suradnju sa potrošačima nam daje upravo taj mehanizam suradnje među državama članicama. Imamo i e, ovaj dodatni element EU e, odredbi što se tiče uredbe o zaštite potrošača, ona e, nije u potpunosti prilagođena platformama. E, to možemo naći u mnogim instrumentima e, digitalnog jedinstvenog tržišta. E, takve probleme, recimo nedostatak transparentnosti samih platformi, nedostatak resursa regulatora te nedostatak ekspertize jer se radi o vrlo složenom pitanju. Međutim, više nije uvijek i bolje. Previše pravila u ovakvom zakonodavstvu samo e, stvara jedan sustav koji e, jednostavno korisnici više ne mogu razumjeti. Države članice imaju poteškoće s provođenjem ovakvih zakona, e, tako da je bolje imati jednostavan okvir koji je puno učinkovitiji. Da zaključim, ovaj akt o digitalnim uslugama ne može obuhvatiti sve. Moramo se e, usredotočiti na horizontalne strukture i procese, e, e, vrijednosti i upravnog zakona, javnog zakona i to koji se temelji ne na platformama već na institucijama. Od okvira ovog trgovačkog zakona E, trebamo ići prema javnim vrijednostima, a to nije isto što i e, sloboda govora. Dakle, horizontalno trebamo gledati. Pravila ne služe ako nemate sustav koji e, će učiniti da se pravila poštuju. Hvala, doktore Smith. A sada ću dati riječ doktoru Sartoru koji će nam dati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 So thank you very much for your attention. Uh, I look forward to the continuation of this meeting. Thanks to Prof. Dr. Sartor also for joining us. E, hvala što ste bili s nama e, e, na web screenu. A sada idemo sa zadnjom prezentacijom za drugi panel pa ću dati riječ gospodinu Sohemanu u odnosu na nove razvoje digitalnih usluga. Izvolite, imate 10 minuta. Ah, now, okay. Um, let's talk about the future. So, future candy is... Evo, možemo malo govoriti o, budućnosti. Da, trebamo biti inovativni u e, Europi i moramo gledati kako ići u korač s tehnologijom. Što čine inovatori? U kakvoj u u kakvoj smo sada fazi? Evo, e, za pet godina i za deset. Ali kakva je situacija sada? Evo, 5G, brze komunikacije i puno robota u e, Renfor koji kuhaju za nas. Imamo robote koji pomažu u građevini. Brže ćemo graditi e, kuće evo gledajte, ovo je e, moj e, kufer, prati me, <laughs> ne moram ga nositi. I što se plaćanja tiče, i tu evo u Kini imamo e, prepoznavanje lica koje omogućuje plaćanje. WhatsApp u Indiji kreće s plaćanjem 10 milijuna u Indiji moći će plaćati preko Whatsappa, a u Njemačkoj imamo sličnu situaciju u Njemačkoj. Ahaus u malom gradu blizu e, Nizozemske gdje imate QR svugdje u gradu. Dakle, u samo u tom gradu možete plaćati preko barkoda. I e, Dakle, takva je situacija sada, ali pogledajmo što nas čeka u budućnosti. Za pet godina sve više podataka. Evo, ovdje imate smart aplikaciju koja prati vaše zdravlje, kalorije e, i e, računa E, koliko kalorija svaki dan konzumirate i toga ćemo imati svaki dan. Evo, robote, vidite, evo, ovaj vas prati i sve radi za vas. Možete sjest na njega, možete otići u shopping s njim. E, jednostavno je svugdje s vama i takve ćete robote imati svugdje u svim trgovinama. Pa i kući imat ćete digitalne kućne ljubimce. Ljubimce s kojima ćete moći i komunicirati, ostavljati poruke. Automobili su sve pametniji. Moći ćete plaćati iz automobila i platiti automobilom tako što ćete kupiti kavu u vožnji. I isto tako imat ćemo i digitalne E, avatare e, koji zaposlenike dakle koji će evo e, s vama obaviti razgovor prije nego što dobijete posao. E, imat ćemo i individualne virtualne asistente. Evo vidite, ima oni različito izgledaju i bave se različitim stvarima imam četiri virtualna asistenta koji mi pomažu preko kompjutera, telefona. Sve što činim, činim uz njihovu pomoć. Imamo i 3D printanje e, e, i to od održivih materijala. Moći ćete e, sami proizvoditi vaše vaš namještaj, e, imat ćete e, kraći lanac opskrbe, stvari ćemo moći ponovno proizvoditi u Europi. Idemo sada deset godina e, dalje u budućnost. 6G stvari su još brže. Nemamo nikakvo vrijeme čekanja. I što to znači? 80% e, prometa e, biti će automobili, činit će automobili koji voze same. Samo 20% će e, voziti građani, ljudi, a sve ostalo biti će taksi služba koji se vozi same. Zatim ćete imati isporuku, isporuku u svaku kuću želite otići na WC i robot će vam na vrijeme donijeti rolu papira. E, pozvonit će na vrata i eto e, vam robe koja vam treba. Dakle, sve na vrijeme, bez emisija i gubljenja vremena. I što ćemo još imati za 10 godina? Imat ćemo e, podatke koji će biti potpuno prilagođeni vašim potrebama a e, kako? Tako što će se e, proučiti e, vaš DNK profil i po tome će se točno vidjeti odakle ste, kako je vaše podrijetlo i moći ćete posjetiti svako selo iz kojeg dolazi, iz kojeg potičete temeljem DNK analize. Ali ne samo za putovanja. Svakodnevno će e, se moći analizirati vaš DNK i stoga vaše potrebe. Dakle, što to znači? Digitalne usluge budućnosti bit će nevidljive, super personalizirane i održave. A vaš dio posla je da razmišljate baš kao ovaj čovjek. On je na vlasti od prosinca prošle godine. Možda ga ne poznajete još, ali prošli vikend je rekao nešto u kontekstu e, e, vanjske politike za Europu rekao je Europa je razvila apetit za moć, a ja ću ga parafrazirati. Europa je izgradila apetit za digitalno vodstvo. Izgradite europski digitalni oblak. E, stvorimo pravila, stvorimo europski program za umjetnu inteligenciju. Europski, ne tuđi. Trebamo imati vizionarsku agendu za e, digitalno digitalnu ekonomiju. Nemojte govoriti o sitnicima. Imajte viziju, molim vas. Hvala lijepo. Okay. Thank Hvala lijepa na ovoj posljednjoj prezentaciji. Time zaključujemo drugi panel, a sada prelazimo na Europsku komisiju. U ime komisije ovdje s, nama gospodin Prabat Agarwal, koji je e, voditelj dužnosti jedinice e-trgovina e, i platforme. Gospodine imate 15 minuta. Rekli su mi da će to biti teška prezentacija. Hvala što ste me pozvali da govorim na vašem saslušanju i na zanimljivoj radionici sa mnogim zanimljivim prezentacijama. Dakle, ja sam vršitelj dužnosti voditelja jedinice za e-trgovinu i platforme e, koji imamo zadatak predstaviti nacrt zakona o digitalnim uslugama. Nekoliko riječi za uvod a potom ću pokušati dati kratak pregled gdje smo sada u Europskoj komisiji. Na razočaranje prethodnih govornika govorit ću nešto o e, uredbi. E, također ću odgovoriti na neke od zanimljivih stvari koje sam čuo u nekim od prezentacija stručnjaka, ali neću moći e, naravno ići previše u detalje jer je bilo jako puno ovog uvodnog materijala. Kako sam se pripremio za ovu prezentaciju, govorio sam e, sa svojom kćeri od 12 godina i pitao sam je koje vrste usluga koristi u svom svakodnevnom životu. Ona je rekla da usluge koje koristu su TikTok. E, ko od vas koristi TikTok? Aleksandra, i vi ste na TikToku. Dakle, dva profesora već, se, već to koriste. Još jedan Kada sam s njom razgovarao i kada e, pokušavao sam shvatiti kako taj sustav funkcionira i koje je njezino okruženje, njezino digitalno okruženje, jer ona zaista živi u tom okruženju, puno e, vremena e, tijekom dana provodi na uređajima, tako da mi je pokazala što znači sat vremena na TikToku, što radiš. I naravno, imao sam jako puno predrasuda E, i Dakle, na moje iznenađenje, omiljeni kanal je e, kanal posvećen djelovanju protiv klimatskih promjena. Dakle, radi se o mladim ljudima koji prikupljaju informacije o prosvjedima petkom. Ona razmijenjuje puno poruka sa svojim prijateljima, dijele informacije o e, upravo temama vezanim za klimatske promjene također ima puno pop zvijezda koje, o kojima nikada nisam čuo, koje ona pomno prati na TikToku i moram reći da E, neka od te glazbe bila jako dobra i naravno tu su e, mreže prijatelja i zanimljivo je da ona ima vrlo međunarodno okruženje, puno prijatelje su e, se preselili, dakle nalaze se u drugoj europskoj zemlji, njezin najbolji prijatelj je u Španjolskoj, drugi najbolji prijatelj u Francuskoj i razmjenjuju video poruke o, na TikToku. E, dakle, digitalni život moje kćeri su e, upravo informacije o klimatskim promjenama, informacije o e, znanstvenoj podlozi klimatskih promjena, jako puno pop glazbe i jako puno interakcije s prijateljima koji žive u drugim zemljama u Europskoj uniji. To nije pogled deset godina unaprijed, kao što nam je pokazao prethodni govornik, to je e, jednostavno stanje što mladi danas rade. Dakle, e, e, zapravo to je onaj, onaj nivo iz kojeg pokušavam pripremiti ovu prezentaciju, dakle koja je sada veza sa zakonom o digitalnim uslugama. Dakle, prva stvar, to me je podsjetilo na staru izreku da riba pliva u e, vodi, ali zapravo nije toga svjesna i djeca koja su e, na internetu nisu toga svjesna. Koristimo prekogranične usluge, a da toga nismo svjesni. Uzimamo to za zdravo, za gotovo. Da to je nešto normalno. I tu je prva stvar zlatna medalja koju je Aleksandar prije spomenuo za unutarnje tržište. Unutarnje tržište je upravo razlog zašto imamo e, vrlo glatak, bezproblematičan pristup uslugama na unutarnjem tržištu i upravo ta odredba e, sprečava države članice da stave bilo kakve prepreke pristupima e, digitalnim uslugama. Dakle, ne samo društvenim mrežama, nego bilo kojoj platformi, bilo kojoj aplikaciji i nijedna država članica ne može ograničiti uslugu koja dolazi iz druge države članice osim u vrlo ograničenom broju slučajeva. I to je zapravo okosnica unutarnjeg tržišta i važan dio. Pitao sam e, osobu koja je e, izradila nacrt direktive kakvo je bilo njegovo e, iskustvo tijekom pregovora i rekao mi jednu zanimljivu stvar. Nakon što je nestale su fizičke granice u e, Europskoj uniji, treba također je osigurati da se uklone te pravne granice i to je bio zapravo glavni cilj direktive o e-trgovini. E, I trebalo se osigurati dakle, da da se ne, ne stavljaju bilo kakve prepreke za digitalne usluge. To je zapravo nešto što sam e, zapravo primijetio kada me moja kćer izbacila iz svoje sobe, da upravo ta prekogranično pružanje usluga su zapravo u samoj srži direktive o e-trgovini je postalo toliko prirodna za nas, ne samo zato jer je internet globalan i prekograničan, već jednostavno zato jer to uzimamo zdravo za gotovo. Tu su i drugi elementi koje sam želio e, podijeliti s vama. Predsjednica je naglasila da nov, e, dakle zakon o digitalnim uslogama e, uslugama će poboljšati pravila vezana za odgovornost i sigurnost, sigurnost. Naravno ta pravila odnosno od, e, sigurnosti i odgovornosti su već sadržani u direktivi o e-trgovini. Čuli smo e, izvrsne prezentacije o toj direktivi, ali i u drugim e, zakonodavnim aktima. Međutim, posebno u direktivi o e-trgovini su te odredbe zapisane. Dakle, dva aspekta s kojima ćemo se baviti, a to je unutarnje tržište, jačanje i pojačavanje upravo to unutarnjeg tržišta, to je spomenuto, i zlatna medalja možda je previše, prevelika ocjena, e, jer postoje još uvijek e, pod određena područja koja treba poboljšati. E, zaštita potrošača na unutarnjem tržištu je drugi element gdje imamo misiju predsjednice Europske komisije da se time pozabavimo. Puno ljudi kaže da direktiva je zastarjela jer je iz 2000. godine, što je naravno istina. No zapravo usluge koje su regulirane e, predatiraju naravno direktivu, dakle Google je stvoren 1988. E, e, Amazon iz 94. Ka, vrlo često kažemo da društvene mreže, usluge društvenih mreža su iz nedavnog, ali recimo moj prostor iz 99. Wikipedia Wikipedia oko 2000. Dakle, u vrijeme donošenja direktive bilo je već puno usluga koje su se pružale, nije da nisu postojale. Iako e, razmin njihovog korištenja i njihova važnost u društvu i svakodnevna važnost tih usluga i e, e, one stvari koje ih prate je naravno se bitno razvila. Sviđalo mi se ono što je rečeno u prethodnoj prezentaciji o raznolikosti platformi i mislim da je to nešto što smo naglašavali u svom dosadašnjem poslu. Lako je e, usredotočiti se na četiri, pet velikih platformi i e, reći da se na to moramo koncentrirati. To je istina da su te usluge tih platformi one koje iziskuju našu pozornost i da će one svakako biti u e, srži naše pozornosti kada radimo o izradi regulative, ali je važno ne zaboraviti da ima 10.000 malih platformi u Europskoj uniji, većina njih 90% su u fazi startupa, dakle imaju manje od 10 zaposlenih i 10 tisuća platformi predstavljaju jedan kreativni potencijal Europske unije u e, budućem natjecanju. To je dakle sjeme koju, e, koje dolazi ili iz privatnih ili iz javnih inicijativa i to će biti ono sjeme koje će sutra donijeti ploda, usredotočavajući se samo na mali broj velikih platforma koji e, će svakako biti e, pokriveni u novom e, zakonodavnom aktu, ali svakako ne smijemo zaboraviti veliki broj raznolikih platforma i moramo osigurati da oni imaju prave uvjete da mogu rasti dalje kod kuće ono što je jedan od prethodnih govornika e, spomenuje, potrebno je imati vizionarski fond za investicije u takve startupove, u poduzeća koje imaju potencijal za rast. I o tome smo puno puta razgovarali u prošlosti. Osim fonda, mi moramo osigurati da upravo prekogranična mogućnost rasta neke tvrtke je nešto što je moguće. Koristim e, zapravo jednu istu anegdotu i reći ću još jednom e, ja sam bio na festivalu startupa u Rigi i jedan od studenata tamo me pitao nakon, eh, nakon što je prezentirao svoju ideju za start-up-a, to je dijeljenje eh, usluga eh, stanovanja, postoje li još neka pravila Europske unije koje on mora znati? On je rekao, ja sam mu rekao ne, samo se koncentriraj na svoje ideje. Dakle, zakon o digitalnim uslugama je je sada jedna ključna riječ, a sutra će komisija obratiti svoju digitalnu strategiju zajedno sa bijelom knjigom o umjetnoj inteligenciji e, i o i puno stvari koje e, su bili prisutne prezentaciji stručnjaka vezano za umjetnu inteligenciju pronaći će svoju rezonanciju tim, e, u tim dokumentima. Dakle, vidjet ćete e, jezik koji se koristi u dokumentima komisije, ali već sam danas prije podne rekao imat ćemo široko javna savjetovanje koje će početi, nadam se početi u ožujku, pokušat ćemo biti spremni za e, drugu polovicu ožujka, dakle otvaramo javno, javno savjetovanje kako bi e, predstavili one probleme s kojima se želimo savjetovati sa javnošću. Dakle, ne samo pitanje vezana za unutarnje tržište, e, sigurnost potrošača, pitanja odgovornosti, već i pitanja kako učiniti unutarnje tržište konkurentnije za nove E, dakle, koji su pitanje barijera, a kada se vi želite natjecati kao jedan novi pružatelj usluga e, sa velikim platformama. Vidio sam e, viziju budućnosti za pet godina gdje, gdje će biti istodobno auti način plaćanja naravno postoji mogućnost konglomeracije platformi oko velikih tvrtki i tu postavljamo pitanja vezana za kako se nositi sa nekim od tih pitanja. Više detalja e, će biti otkriveni kasnije. E, dakle, radi se o e, radu koji je u tijeku i nadam se da nitko ovo što sam rekao neće politički objaviti. I na posljedku zaključna razmišljenja. Mislim da je stvar provedbe iznimno važna. E, naravno, ako donosite pravila, e, ako ih ne, ne provodite, to nema nikakvog smisla. I to je zapravo dio naše analize problema. Vrlo je važno da imamo pri e, dakle prilagođena pravila osiguravajući da se pravila provode i naša procjena učinka će svakako istražiti cijeli niz opcija o provođenju, e, o raspoloživim mogućnostima provedba. Ono što mi se sviđalo jest ideja o javnim vrijednostima. E, moj povjerenik već često kaže da jedan od njegovih ciljeva jest da Europa treba E, ponovno zapravo osvijestiti svoju misiju oblikovanja vlastitog informacijskog prostora. To je njegova, njegov cilj i e, želim raditi također na postizanju tog cilja. Dakle, to radi se o jednom okviru vrijednosti kada se radi o uslugama, pružanju usluga i za pravedno tržišno natjecanje. To je, mislim da je to ono što ste mislili kada ste govorili o okviru e, javnih vrijednosti. Ovime ja bih želio zaključiti, kao što rekoh, e, dakle, što se tiče vremenskog plana, imat ćemo tromjesečno e, javno savjetovanje od e, ožujka. Zatim naš prijedlog će doći krajem prvog, tromjeseće ove godine. Zajedno sa javnim savjetovanjem imat ćemo također e, cijeli niz saslušanja i radionica sretni smo da nas je ovaj odbor pozvao jer onaj rad koji vi obavljate jest nešto što ćemo mi također nastaviti, također produbiti e, kroz koristeći materijal o kojem je danas bilo govora. Zahvaljujem odboru na priliku da ovdje govorim isto ćete tako naravno e, imati e, postavljati pitanje mojem povjereniku koji je naravno mnogo veći autoritet nego ja. E, I koristim ovdje onu uobičajenu rezervu koja se odnosi na službenike Europske komisije. Hvala vam lijepa na ovoj prezentaciji. U programu vidite da imamo 20 minuta za raspravu između zastupnika parlamenta i stručnjaka. Dakle, ja bih predložila da ciljamo s pitanjima i da ih uputite dakle na konkretnog stručnjaka, inače će svi željeti odgovoriti na sva pitanja, onda to nećemo moći obaviti u 20 minuta. Gospodin Kola je prvi i molim vas da, da vaše pitanje bude ograničeno jednu, odnosno minutu i pol. Biće teško jer imam četiri pitanja. Prvo, hvala na svim prezentacijama jedno pitanje profesoru Šultenulke. Nadam se da sam dobro izgovorio. Po vašemu mišljenju, kako bismo ažurirati pravo o takozvanoj sigurnoj luci, jer ste govorili o tome da se ono ažurira, kako bismo poštovali obvezu e, e, monitoringa zaštite osobnih podataka u e, uredbi o e-privatnosti. I drugo pitanje upućeno je gospodinu Simoneliju. gdje je govorio o reformiranju e, EU prava o autorskom pravu. Dakle, moje pitanje je radi li se tu o reformi e, prava, autorskog prava, nakon što imamo, nakon što smo imali e, reformu tog autorskog prava, dakle ja ne bih ono što smo imali nazvao reformom. I dva posljednja pitanja upućena su profesoru Nordemanu. Jedno pitanje odnosi se na e, harmonizaciju, odnosno usklađivanje o kojem ste govorili i pitanje je smatrate li da je e, okvir kakav danas postoji dovoljno usklađen kako bi se nosili sa problemima ilegalnog sadržaja na internetu i je li to dovoljno usklađeno kako možemo prijeći na zaključak da tražimo negdje drugdje rješenja umjesto da prilagođavamo e, mjeru odgovornosti. I drugo pitanje jest e, vezano za e, obvezu Dakle, radi se o obvezi praćenja kako bi se Um, kako bi se provelo odredbu stay downa vezano za um, iznimke koje su nezakonite. Prvo ćemo odgovoriti na prva dva pitanja, a onda prijeći na uh, druga dva. Imam svog predsjedatelja koji također želi postaviti pitanje. Uh, pitanje za profesora Nordemana o problemu koji smo dotakli neizravno ali nismo mu posvetili pozornost, a vezano je za teritorijalnu primjenu direktive. Tu prikupljam i da dajem izjavu o tome kako GDPR, sustav GDPR, odnosno struktura GDPR-a funkcionira ne samo na razini Europske unije, već i u međunarodnim razjevnima, a što se tiče teritorijalne primjene želim postaviti pitanje. E, da li ova direktiva kada govorimo o slobodnom kretanju usluga i napose s obzirom na pozornost e, na e, internetska tržišta, kako možemo ciljati korisnike izvan Europske unije kako bi štitili potrošače kao što sam uvodno rekao ima cijeli niz problema kada se radi o proizvodima koji recimo koji dolaze iz trećih zemalja napose onih koji ne udovoljavaju tehničkim propisima e, zahtjevima sigurnosti kako proširiti dakle primjenu e, direktive o e-trgovini na te usluge odnosno e, dakle na usluge koje dolaze izvan Europske unije Thank uh, uh, Hvala. Iskoristit ću svoju privilegiju pa ću omogućiti i svim drugim osobama prisutnim u dvorani da postavljaju pitanja. Dopustit ću još dva pitanja. Svakome ću dati minutu i pol. Dakle, ako ima ljudi koji žele postaviti pitanje, izvolite. Do one Okay, and a second one. Izvolite, možete postaviti pitanje. Molim, predstavite se. Hvala lijepo. Zovem se Frederike Prišnih. Radim za udrugu njemačkih gradova. Za nas su najveći fokus internetske platforme i usluge koje se tamo pružaju ne samo u zemlji podrijetla, već i u zemlji odredišta i provedba zakona. E, postavit ću jedno pitanje vezano za ono što je gospodin Šiltenerikle spomenuo, vezano uz novu strukturu odnosa. To se nalazi u novom zakonu. Smatrate li da postoje potreba za novim definicijama ovog trokuta? Odnosno, da postoji možda još veći broj e, dionika ako pogledamo usluge hostinga i digitalne usluge e-trgovine, postoji li potreba uvođenja nove definicije i također smatrate li da je potrebno poboljšati načela zemlje porijekla i zemlje odredišta. Hvala. Imamo li još pitanja? Izvolite. Molim vas, predstavite se. Zovem se Greg Podrija, sam glavni direktor udruge komercijalnih televizija u Europi. Moje pitanje je, spominjali smo odgovornosti profesor Neumann i drugi, ako bi mogli specificirati aktivno pasivno razlikovanje, jer to je vrlo relevantno u smislu kvalificiranja platformi i e, njihove odgovornosti u smislu jedinstvenog digitalnog tržišta. U redu, zamolit ću osobe kojima je upućeno pitanje da odgovore na pitanja. I dobio sam dva pitanja gospodina Kuteja i gospođe Fišik. Dakle, kako bi trebao izgledati novi osuvremenjeni sustav odgovornosti i da li postoji opća obveza praćenja načela nisam siguran da se to u cijelosti treba zadržati i da li je to uopće provedeno jer uopće ne postoji, ne postoji umjetna inteligencija koja bi to mogla učiniti. Do sada e, nije postala takva umjetna inteligencija, a da ju pronađemo, onda bi E, pružatelji mogli utvrditi sadržaj koji je nezakonit, no nisam siguran da, bi, da i postoje da bismo trebali zadržati te mehanizme. Kako možemo ažarirati sustave odgovornosti? Kolik, kolega Norman i ja smo govorili o tome. Mislim da prije svega moraju postojati određene razlike koje moramo utvrditi. To su zapravo negativna pravila koja samo štite od odgovornosti, ne radi se o tome da smo e, osigurani, već da li je taj režim odgovornosti prepreka unutarnjem tržištu. Dakle, moramo vidjeti da u određenim ograničenim slučajevima moramo uspostaviti odgovornost, te drugo, što se tiče zaštite određenih aktivnosti od odgovornosti, to je ono što ćemo morati ažurirati. Postoji sudska praksa Suda Europske unije i trebaju provjeriti rezultate. Postoje određene vrste aktivnosti koje bi trebale biti jasnije, odnosno regulirane u smislu toga da ne budu zaštićene od, od odgovornosti. Imamo, na primjer, slučaj Ubera, zakonodavstvo malo kaska to je i odgovor gospođi, gospođi Fišik. Nadam se da sam dobro izgovorio vaše prezime. Uistinu. Moramo vjerojatno uvesti nove definicije. Novi sustav će morati definirati određene aktivnosti i moramo e, integrirati specifičnije aktivnosti vezane uz utvrđivanje odgovornosti ili zaštitu od odgovornosti. Ako zadiremo u pravila vezana uz načelo zemlje podrijetla, to je nešto što je vrlo opasno za unutarnje tržište. Ja bih tu savjetovao da budemo vrlo oprezni. Hvala, izvolite. Ja ću odgovoriti na pitanje vezano uz autorska prava. Ja sam govorio o reformi autorskih prava, ne o formi zakonodavstva autorsko pravo je definirano teritorijalnošću u Europskoj uniji. Dakle, to je jedan od sektora na kojem prihvaćamo da sadržaj se može isporučiti samo u jednoj državi članici, ne može se nuditi u inozemstvu sustavom licenciranja. Zato nisam mogao gledati utakmicu svog omiljenog talijanskog kluba u Belgiji. Također na Netflixu u Belgiji ne mogu gledati filmove na talijanskom i u mom e-prostoru ne mogu i dobiti aplikaciju Steam jer ona nije dostupna tamo. Dakle, ne postoji jedinstveno digitalno tržište za sadržaj i to iziskuje mnogo širu reformu od one koja je provedena do sada. To je moj odgovor. Hvala na pitanjima. Vrlo zanimljiva pitanja. Nemam dovoljno vremena da dogovorim na sve. Započet ću sa e, sustavom e, uklanjanja sadržaja. Da li je on dovoljno harmoniziran? Isto govoreći, nakon 20 godine sudske prakse u državama članicama, e, sve do suda Europske unije u Luksemburgu, mislim da imamo prilično specifični sustav koji možemo prihvatiti moje praktično iskustvo pravnika, posebice što se tiče e, intelektualnog vlasništva, moram reći da nisam otkrio neke velike e, jazeve u kojima bi trebao intervenirati zakonodavac. Možda postoji iznimka govora mržnje. To je različito jer za razliku od drugih prekršaja govor mržnje i klevetanje, defamacija ovisi o okolnostima i to može iziskivati malo solidni sustav. Također članak 15. iz direktive o e-trgovini. Mislim da je Sud Europske unije odgovorio na to pitanje u odluci o Facebooku. Sve dogovorimo o konkretnim obvezama praćenja, a ne o općoj obvezi praćenja. Na sigurnom smo, što znači da članak 15 to dopušta. Vi ste u pravu kada kažete da u tehničkom smislu ako imamo filtere za određeni sadržaj, onda moramo filtrirati sve. No, prema mom svačanju ne možemo ne gledamo to tehnički u pogledu članka 15. već u pravnom smislu, iako moramo filtrirati samo u pravnom smislu određene prekršaje, članak 15 to dopušta i ne bi dopustio zakonitu obvezu da se filtrira sve. To je jedino što ne bi dopustio. A što se tiče teritorijalnog područja primjene, e, gospodine Saliba, vi ste postavili to pitanje. Naravno, ne možemo očekivati da ako imamo zakon o digitalnim uslugama, da se on primjenjuje izvan EU-a, jer nemamo zakonodavne kompetencije da se to učini. No naravno, možete postavljati standarde možete postaviti standarde izvan EU-a koje će morati slijediti i drugi. Pogledajte DMCA, kako je DMCA postavljao standarde godinama i ja cijeli svoj život pravnika se borim sa platformama koje mi govore, tvrde mi da su usklađene sa DMCA, ali ja im moram objasniti ne, to nije standard u Europi, već imamo e, direktivu o e-trgovini i tu postoji obveza e, trajnog uklanjanja sadržaja, a ne samo uklanjanja sadržaja. Što se tiče aktivno-pasivnog razlikovanja, moram reći, meni se to sviđa. U sudskoj praksi se razlikuje nakon što su već te usluge isporučene Razvio se na temelju direktive o trgovini i prema određenim uvodnim izjavama se razvila sudska praksa i sada imamo dobar uvid u, u to razlikovanje između aktivnog i pasivnog. Također, Sud Europske unije je dodatno razvio pozitivna pravila za odgovornost i tamo se naziva središnja uloga, ne više kao aktivna uloga kao što piše u članku 14. već središnja uloga kao pozitivno autorsko, autorsko pravo, odnosno odgovornost za autorsko pravo. Mislim da je vrlo bitno razlikovati one koji su aktivni jer oni imaju različite obveze dužne pažnje od onih koji su od pasivnih subjekata i operatera u pogledu jedinstvenog digitalnog tržišta. Hvala. Na sva pitanja smo odgovorili. Pa ćemo sada zaključiti i ovaj drugi panel. A za treći panel ću dati riječ supredsjedatelju. Dakle, prelazimo na treći panel koji je posljednji panel. To je vrlo snažan panel koji se sastoji od pet dionika iz sektora e, udrugu europskih brendova koju predstavlja viši upravitelj za javna pitanja, gospodin Razvan Antemir, također Beug kojeg predstavlja viša dužnostnica za digitalnu politiku gospođa Marijan Fernandez Perez, Zalando, kojeg predstavlja voditelj za komercijalno pravo dr. Štefan Neumann, Airbnb kojeg predstavlja direktor politike za javnost gospodin Patrick Robinson, također Euro ISPA, udruga internetskih pružatelja usluga koju predstavlja predsjednik e, posredničkog odbora za odgovornost, gospodin Melkom Hati i Google kojeg predstavlja gospodin Milan Zubiček. Najprije ću dati riječ gospodinu Razvanu Antemiru iz, Europske, iz Udruge za europske brendove. Hvala lijepa na tome što ste nas pozvali. Dakle, imam četiri minute. Mi predstavljamo proizvođače određenih marki, imamo velike i manje marke. Ulažemo u istraživanje, sigurnost proizvoda, povjerenje potrošača. Bit ću kratak. Jedno od glavnih pitanja sa kojima su naši članovi suočeni u kontekstu ove rasprave je pitanje nezakonitog sadržaja na platformama i nedostatak do, e, proaktivnih platformi koje bi trebale pomoći spriječiti pojavu nezakonitih proizvoda. Trebalo bi se spriječiti da ti proizvodi dođu do potrošača. Sukladno Europskom uredu za intelektualno e, vlasništvo, e, krivotvorena roba čini 7% robe uvezene u Europsku uniju. Vidimo povećanje od 30% tri posto 3% tijekom posljednjih nekoliko godina. To je veliki trošak za potrošače, općenito i za gospodarstvo Europske unije. Mogu također navesti primjer Europske komisije sustava Rapid Alert ranog uzbunjivanja. Radi se o prijavi opasnih proizvoda i tu možemo vidjeti određene tendencije kod, i trendove kod e, pojave opasnih proizvoda koji se pojavljuju na internetu. Više od 90% e, proizvoda u Rapexu na tjednoj osnovi se oni prijavljuju su opasni proizvodi i visoki postotak tih proizvoda je namijenjen djeci. To su stoga vrlo bitne stvari s kojima se moramo baviti. Što se tiče nezakonitih proizvoda, to su proizvodi za koje nitko na posljedku nije odgovoran, što znači da nitko nije odgovoran niti za štetu koju ti proizvodi mogu prouzročiti, nitko nije odgovoran za to da ti proizvodi budu usklađeni sa standardima koji se poštuju u Europskoj uniji. Istodobno moramo ustvrditi da ne postoji nitko drugi u ekosustavu koji ima toliku kontrolu nad tim tijekom kao e, platforme, dakle postoje, oni, oni su malo prodavatelji, oni, oni su također platforme za računalstvo u oblaku, oni su posrednici za prijevoz, transport, oni su uključeni u sve stadije procesa. I kao što je rekao profesor Milke, njihovo nedjelovanje, propuštanje djelovanja rezultira većom količinom nezakonitih proizvoda u tom ekosustavu. Dakle, ono što je nama potrebno od europskih institucija u ovom trenutku je okvir koji potiče proaktivno djelovanje jer se mora pobrinuti da ti proizvodi se zapravo uopće ne dođu do potrošača, već milijuni proizvoda su uklonjeni sa različitih platformi Postoje izvješća o tome na različitim platformama, no svi se slažu da to nikako nije dovoljno kako bi smo riješili ovo povećanje u količini opasnih proizvoda koji dolaze do potrošača i putem ovog kanala. Također moram spomenuti, neka izvješća jesu objavljena, a mi kao proizvođači određenih marki ne možemo vidjeti koliko je uklonjeno, koliko još uvijek postoji jer jednostavno neki proizvodnici nisu se mogli ukloniti. Stoga mi smatramo da bi cilj trebao biti da svi ti igrači budu e, usklađeni na integriran način sa standardima jer mi već sada vidimo koji su izazovi. E, ti izazovi se neće pojaviti u budućnosti, već oni postoje već sada. I mi pokušavamo stvoriti situaciju u kojoj možemo već sada vidjeti što treba napraviti kako bismo ublažili situaciju, već je bilo spomenuto. Za nas je nezamislivo da ne znate tko su vaši poslovni korisnici. Moramo zatvoriti praznine. Vidjeli smo da se iskrivljene slike primjenjuju kada se prijavljuju prekršaji, a signaliziraju se problemi također sa vlasnicima marki se moraju razmjenjivati podaci kako bismo došli do samog izvora trgovine, a ne da samo detektiramo pojedinačne prekršaje ili prekršaje pojedinaca. Sada ću stati pa vi možete postaviti pitanja. Sada prelazimo na drugu prezentaciju. Dat ću riječ gospodinu Marijantu Fernandesu Perezu iz Beuka gospođi, oprostite. Dakle, zovem se Marijana Fernande, radim u Beoku, Europskoj udruzi potrošača. Mi predstavljamo 45 organizacija zaštite potrošača iz 35 e, zemalja, dvije zemlje. Zapođu s jednim primjerom. Ovo su nesigurne sjedalice za djecu. Ovdje možete vidjeti neke slike jedan naš član Ujedinjene kraljevine je e, ustvrdio da se preko Amazona prodaju te nesigurne dječje sjedalice. 2014. godine i 2017. godine su i 2019. godine su ustanovili da se prodaju te sjedalice i ove tjedine istraga BBC-a je pronašla da se slične dječje sjedalice prodaju preko Amazona koje su opasne i nesigurne. Stoga mi kao udruga zašto potrošača vidimo da se isti problem ponavlja tijekom e, godina i da regulatorni okvir ne donosi rješenja za potrošače i ne štiti potrošače. Dakle, ono što je naš najveći prioritet vezano uz zakon za digitalne usluge jeste spriječiti prodaju i promičbu nesigurnih proizvoda na internetu. Mi znamo da taj zakon ima vrlo široko područje primjene, ali to mora biti naš fokus jer moramo biti usredotočeni. Nažalost, ove nesigurne dječje sjedalice nisu jedini primjer. Postoje mnogi proizvodi koji se prodaju na internetu, koji su nezakoniti, opasni, nesigurni. Na ovoj slici možete vidjeti nekoliko primjera i to se nepristano događa ništa se ne mijenja iako naše članice neprestano kontaktiraju sa tim samim platformama i sa nadležnim tijelima. Dakle, čak i automatski alati nisu dostatni i potrebno je učiniti više. Stoga, da bismo to učinili, moramo razlikovati prodaju nezakonitih proizvoda i drugih aktivnosti. Nije isto na e, Facebooku napisati mišljenje, na primjer o ovoj radionici. To je nešto što je drugčije od obratiti se e, Amazonu i od njih kupiti proizvod. Dakle, u prvom slučaju imamo određene implikacije, a u drugom proizvodu, a u drugom slučaju idemo na Amazon, ne da izrazimo naše mišljenje, već da kupimo proizvod. Stoga moramo razlikovati te različite aktivnosti. Nadalje, moramo se pobrinuti da se poštuju, je načelo pravila e, podrijetla. To je nešto što je za Beuk vrlo bitno. To nam je najbitnije. To je jedan od uspjeha koje je ostvario Beuk. Da bismo bili uspješni moramo iznijeti neke preliminarne preporuke. Kažem preliminarne zato jer nam je jasno da sada taj prijedlog nije nešto što je uklesano u stijeni. E, neki prijedlozi imaju identifikacije prodavatelja e, te je potrebno nekoliko, bilo je potrebno e, našim članicama nekoliko minuta da vide da se te nesigurne dječje sjedalice prodaju i dalje na Amazonu i nitko nije tražio dodatnu provjeru. Treba nam robustna identifikacija prodavatelja, ali isto tako i proces verifikacije. Trebamo imati e, sustav obavještivanja za opasne proizvode. Komisija je provela studiju koja je pokazala da postoje velike razlike na razini država članica. Trebamo uvesti transparentnije i svrsishodnije obveze, posebno za oglašavanje koje je prilično netransparentno trenutno. Ne znamo tko stoji iza određenih oglasa, iako se aglasi mogu koristiti za kupovinu proizvoda i također razmjenjivanje relevantnih podataka sa nadležnim tijelima i neovisnim istraživačima, e, znanstvenicima to je nešto što e, se odnosi na sve platforme, no naš fokus su internetska tržišna mjesta, jer vidimo da ono što je, to se treba učiniti obvezujućim, jer ono što je dobrovoljno e, ne može polučiti tražene rezultate. Postoje određene obveze, preuzete su obveze, no ipak rezultati koji su potrebni se ne ostvaruju. Stoga smo predvidjeli tri scenarije e, da se ne informira e, onaj koji isporučuje uslugu, nadalje da se pružaju obmanjujuće ili zavaravajuće informacije ili e, platforma ima je dominantnija u odnosu na dobavljače. Ta pravila neće biti učinkovita ako nemamo provedbu, Stoga moramo raditi na provedbi i natošna tijela moraju učiniti pravila učinkovita i moraju imati određene ovlasti. Drago mi je da je prethodno spomenut citat sadašnje predsjednice komisije, jer ona je u srpnju prošle godine rekla da će e, jedinstveno digitalno tržište pojačati našu sigurnost i trebamo se poprinuti da drugo zakonodavstvo na tome radi. Hvala. A sada ću dati e, riječ doktoru Stefanu. Da. E, htio bih e, s vama podijeliti neka razmišljanja. Mi e, e, imamo podružnice u 17 europskih zemalja i e, imamo 30 milijuna potrošača. Mi kreiramo hibridne platforme koje dakle nisu tradicionalne. Također radimo i na samom tržištu. Mi smo isto tako jedna bliska E, platforma. Drugim riječima, naši e, potrošači imaju povjerenja u nas. Danas govorimo o e, e-trgovini, direktivi o e-trgovini. Tu nismo imali obvezu praćenja i opće odgovornosti. Međutim, smatra se da više ta direktiva ne odgovara tržištu. E, potrošači e, moraju imati sigurnost, sigurne proizvode, sigurno tržište. Iako mi ne prodajemo krivotvorene proizvode, vidimo da ih ima sve više e, ponuda takvih proizvoda na internetu. Ja bih s vama E, sada e, nešto e, vama rekao u odnosu na proizvode i odgovornost vezane za to. We take sufficient... Dužna pažnja, prvi stup. Trebamo provjeriti vjerodostojnost proizvoda prije nego što se e, može e, prodavati na tržištu. Sličnu imamo, e, sličan prijedlog imamo u Njemačkoj. Imamo dva aspekta. Kao prvo imamo općenito izuzeće od praćenja i odgovornosti, ali samo legitimni proizvođači mogu biti na tržištu. Ukoliko imamo e, problem sa proizvodom, onda je platforma ta koja je odgovorna. Drugo, e, nadalje praćenje e, u odnosu na aktivnosti povlačenja. Naši postupci su doveli do više od 40 zahtjeva za povlačenje sa tržišta 2018. godine mi ne moramo imati isti postupak kao i velike platforme već e, imamo druge e, opcije koje e, se primjenjuju. Drugi stup, a to je usklađivanje. Direktiva o e-trgovini treba prenijeti u nacionalno pravo, međutim tu postoji problemi zbog toga što imamo e, diskriminaciju u odnosu na recimo e, situaciju koja e, postoji u različitim tržištima. Moj zaključak, molim vas da razmislite o izuzeću za neke platforme, fleksibilnost za različite platforme kako bismo imali e, jedan pristup koji bi bio usklađen, a e, ta zakonodavstvo bi trebao biti uredba. E, hvala. A sada ću dati riječ idućem govorniku. Hvala što ste mi dali mogućnost da vam se obratim danas. Mi radimo na svim razinama kako bismo imali učinkovito zakonodavstvo na svim razinama. Kao što sigurno znate, mi smo prisutni na tržištu i dajemo mogućnost e, e, ljudima da pomoću naše e, platforme E, iznajme e, svoju, e, svoju imovinu, svoje stanove i da se bave dakle ugostiteljstvom. E, mi smo došli na tržište 2008. nakon e, e, dakle e-direktive i smatramo da ona jednostavno više nije prikladna. Od kada smo došli na tržište, mi smo uvijek pokazali da želimo imati konstruktivnu ulogu u razvoju novih politika i u razvoju našeg biznisa i biznis modela. Dakle, ovo načelo E, zemlje podrijetla e, nam e, je pomoglo da rastemo. Naš je poslovni model vrlo kompliciran. Mi poslimo u svakoj državi članici, tamo plaćamo porez svakak, u svakoj državi članici i stvarno u svakoj državi članici imamo financijski učinak. 2018. pretpostavlja se da smo pretrošili više od 36 milijardi E, eura i otprilike taj novac i ostaje u Europi. E, ovaj predmet na sudu Europske unije je pojasnio da usluge koje nudimo u Europskoj uniji jesu usluge koje, kojima upravlja e, ova direktiva. Međutim, to ne znači da se to ne može bolje urediti, jer sve što nudi ova direktiva je e, zapravo jedan sustav, e, međutim e, Tijekom proteklih nekoliko godina mi smo razveli mnoge lokalne okvire koji se bave različitim problemima sigurnosti. Andaluzija, Danska, Francuska, Portugal, tisuće tisuće e, općina e, u odnosu na lokalne poreze. 2019. godine 58 milijuna eura u turističkim e, porezima samo za francuske gradove. Došli su upravo sa Airbnb-a. Upravo ovakvi offline okviri ne moraju biti vođeni e-direktivom Dakle, potrebno je e, pokazati kako e, bi se mogla primijeniti kombinacija offline i online direktive. To nije lako na fragmentiranom tržištu i e, naravno da su stvari različite u različitim državama članicama i to je za nas pravi izazov. Ali ja ću zapravo govoriti o nečemu što smo već čuli, a drugim riječima kako e, tražiti od platformi, kako ih potaknuti da djeluju u interesu e, e, korisnika. Mi smo upravo na tome radili. Želimo osnažiti sigurnost, osigurati dobrobit potrošača, sigurno plaćanje i deidentifikacija kako bismo smanjili rizik za potrošače. I radi se zapravo o prijetnjama koje su offline, a ne online. Ova e, direktiva nam ne daje dovoljno jasnoće u odnosu na koji način možemo pokrenuti ovakvu e, odgovornost i e, kako postoje puno mjera koje mogu osnažiti povjerenje. Možete izračunati recimo na taj način E, e, kako e, platiti porez na dohodak od Airbnb-a. Italija to vrlo učinkovito radi. Ja bih htio ponoviti ono što je rečeno u odnosu na režime koji jednostavno nisu dovoljno uskla, Jenny u odnosu na različite platforme koje postoje u e, Europi. Mi želimo sudjelovati sa EMKOM i zahvaljujemo vam. Thanks to Mr. Patrick Robinson. Now I would like to... Hvala gospodinu Patriku Robinsonu, a sada gospodin Mertren hame e, Euro LSP, e, Euro i SPA. Hvala. E, udruga e, pružatelja usluga interneta, e, to je naša udruga i ona je najveća na svijetu. U njoj imamo više od 250 tisuća pružatelja usluga u cijeloj Europi. Uglavnom naši su članovi mala i srednja poduzeća. Budući e, da e, parlament e, priprema svoje izvješće, a komisija radi na javnom savjetovanju i mi smo pripremili jedan mali dokument sa smjernicama. Smjernicama u odnosu na političke odluke koje treba donijeti te pozivamo sve zainteresirane strane E, da e, pogledaju to na našem internetskom sajtu. U svakom e, slučaju sada ću se usredotočiti na četiri pitanja. Prvo, odgovornost, pitanje odgovornosti. Smatramo da tu odgovornost treba sačuvati jer ona je vrlo učinkovita. Oni koji to kritiziraju i kažu da je treba napustiti ili potpuno smanjiti, E, zapravo e, e, polaze od krivog, od krive pretpostavke. Zbog toga bismo trebali puno rugoroznije djelovati, a zakonodavac je potpuno ovlašten da poduzme potrebne mjere i sankcije ukoliko je to potrebno kako bi sankcionirao one koji se ne e, pridržavaju i to ni na koji način ne ugrožava sami sadržaj. Dati ću vam jedan e, primjer. E, zamislite da nam novi zakon od nas traži da djelujemo brže i učinkovitije protiv recimo terorističkih sadržaja i e, recimo ako imate e, nekog na društvenim mjerima, medijima koji e, se ne pridržava. Naravno da onda možemo sankcionirati takvo poduzeće. Nije razumno da takvo poduzeće koje se bavi društvenim mrežima da se njega, da se nazove to poduzeće terorističkom udrugom. Naravno da to ne bi bilo prihvatljivo i ne bi bilo proporcionalno. Mi smatramo e, da trebamo e, imati nove, e, nova pravila. Htio bih nešto reći o onim domenama koje su posebno osjetljive. Koje su to kategorije koje postoje za sada u direktivi? Imamo zaštitu koja se odnosi na usluge gdje se nude recimo stanovi, kuće E, i to jednostavno nije dovoljno učinkovito. Jer što se dogodilo? Imamo platforme koje imaju nove karakteristike koje nisu bile predviđene e, ovom direktivom. E, I o tome ništa nismo znali kada je sročena direktiva. Sada je došao trenutak da, da se vidi kakve su to kategorije koje ne potpadaju pod direktivu i da stvorimo novu regulativu koja će biti prilagođena upravo ovim poduzećima. Recimo usluge, E, pohrane e, e, podataka tu nemamo i ne možemo imati iste mjere kao recimo oni koji nude algoritme E, dakle, e, e, radi se ovdje o potpuno različitim mehanizmima, potpuno različitim potrebama. Treća stvar, a to je ideja klauzule razuma. Dakle, pitanje, što se tiče sigurnosti, vidjeli smo da test zapravo ne funkcionira E, trenutačno postoji ovaj e, test e, koji je vezan za pitanje sigurnosti. On jednostavno spriječava traženje nezakonitih sadržaja i većina pružatelja usluga jednostavno ne može obavljati svoj posao jer je to prerizično. Neke velike platforme, američke platforme možda uspijevaju u tome Međutim, što se tiče manjih e, aktera, e, tu postoji prevelik rizik e, i zbog toga ih treba bolje zaštititi. Treba zaštititi odgovornost na jedan oprezan način kako bi jednostavno pružatelji usluga mogli aktivnije tražiti nezakonite sadržaje i na taj način bismo imali i ravnopravni tretman u odnosu na sve pružatelje sadržaja, internetskih sadržaja. I e, trebamo raditi na transparentnosti, na e, neovisnosti donošenja odluka, pravo na žalbu, pravo na e, upozorenje. Dakle, ovo je jedna prilika, prilika da jednostavno vidimo kakva je ova regulativa, da je horizontalno proučimo i to je ono što nam treba za informatičko društvo. I nadam se e, da ćete o tome razmisliti. Hvala, hvala lijepa. A sada e, posljednja prezentacija, gospodin Milan Zubicek. Hvala Evo, ja sam posljednji, zovem se Zubiček i evo kako, sam, kako moje prezime počinje sa zadnjim e, slovom e, abecede, to meni nije ništa novo. E, o čemu se ovdje radi? Treba nam regulativa koja će omogućiti mnogim poduzećima koji se bave online sadržajima i online trgovinom da jednostavno E, rastu i narastu. Ova direktiva postoji već dugo vremena, ali ona jednostavno se nije bavila problematičnim sadržajima. E, mi smo investirali u tehnologije, u ljudske potencijale i nismo se e, bavili problemom sadržaja. Imamo poboljšanje što se tiče E, e, govora mržnje i radili smo sa onima koji izrađuju politike u Briselu i u drugim europskim prijestolnicama. E, vjerojatno ste vidjeli i ovaj dokument o odgovornosti na internetu. Sigurno ćete imati prilike to vidjeti uskoro. Mi općenito govoreći vjerujemo da odgovornost treba biti podijeljena e, među različitim aktivnostima e, i e, mi smo naravno posvećeni tome da ćemo odraditi naš nije. Dakle, postoji različita načela, treba uskladiti pravila u Europskoj uniji, pravilo zemlje podrijetla E, puno e, je e, studija pokazalo da je direktiva o e-trgovini zapravo dobra direktiva koja je omogućila da se sadrže, da se zadrže određeni sadržaj i da se ispoštuju e, temeljna prava. To su ključni, ključna načela. Međutim, čemu treba služiti ova reforma? Kao prvo treba zadržati e, e, pravila koja postoje, pravila što se tiče povlačenja sadržaja su takva da postoji odgovornost. Taj sustav treba osnažiti tako da će ostati formalnosti koje će omogućiti učinkovituju zabranu i e, zabrane protiv e, zlouporabe. E, potrebno je raditi na ilegalnim sadržajima, a da pritom to ne bude u sukobu sa pristupu informacijama. Što se tiče aktivnosti na internetu, postoje tu razlike i treba ih priznati ono što je dobro i što vrijedi za YouTube recimo neće vrijediti za e, neke e, druge e, usluge tipa Gmail recimo. Nadalje treba poštivati pravo na privatnost kada imate korisnike koji pripadaju malim skupinama koje treba, ranjivim skupinama koje treba poštivati. Dakle, treba nam jedan okvir koji će njih poštovati i koji će omogućiti platformama da se emancipiraju, koji će omogućiti rad i život malim platformama Dakle, kad imate nepoštene aktere, oni vrlo često mijenjaju platforme kako bi nastavili e, e, raditi e, ono što čine i što je nezakonito. Vrlo često velike platforme imaju i velike obaveze, dok manje platforme imaju manje obaveza. I konačno, E, kao što je rekao naš e, kolega, e, ova, trebali bismo imati jednu klauzulu dobrog samaritanca, drugim riječima, rizike što se tiče odgovornosti. U odnosu na odgovornost upravo će obeshrabriti platforme koje onda neće ništa poduzeti, neće se boriti protiv takvih nezakonitih sadržaja i upravo će ova klauzula dobrog samaritanca omogućiti e, da se to ne događa, da zapravo traže sadržaje i da ih povuku. E, prevoditelji završavaju s poslom, budući da 18 sati 30 minuta. Milan. Hvala gospodinu Milanu Zubičeku. Želim otvoriti e, prostor za raspravu. Imamo ograničeno vrijeme, nekoliko pitanja